Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, U redu, dame i gospodo, poštovane i kolegice, evo sada je tri sata i devet minuta. Dobrodošli na današnji sastanak. Prva točka dnevnog reda usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema primjedbi, konstatiram da je usvojen dnevni red. Druga točka priopćenja predsjednika. U ovom trenutku nemam nikakve obavijesti što znači da možemo prijeći na treću točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa zadnje sjednice. Ukoliko ne bude komentara do kraja ovog sastanka, zapisnik sa sjednice od 13. veljače smatrat će se usvojenim. Prelazimo na četvrtu točku, ali prije nego što krenemo na tu točku, pozdravio bih počasnog gosta kojeg sam pozvao na sjednicu. Malo prije sam ga dočekao u dvorani za protokol. Velika nam je čast što možemo pozdraviti na današnjoj sjednici predsjednika Etiopskog parlamenta, e, uvaženog gospodina Abadula Gamedu. Dobrodošli. E, u njegovoj pratnji je i E, predsjednik odbora iz e, Etiopskog parlamenta, gospodina Dabate Dobrodošli. Etiopija je vrlo važan partner za suradnju Europske unije i u sklopu parlamentarne skupštine. Velika nam je čast e, što ste došli na ovu sjednicu jer e, želite vidjeti kako funkcionira naš odbor. Prelazimo dakle na četvrtu točku dnevnog reda, utjecaj i primjena presude Suda Europske unije u slučaju Vijeće protiv fronta Polisario na trgovinske odnose i suradnju između Europske unije i Maroka. Što se tiče ove zajedničke točke, pozdravljam kolege iz odbora INTE. Velika mi je čast što mogu pozdraviti e, Beanta Langea, e, predsjednika Intea na ovom sastanku. Pozdravljam Vincenta Pikea, e, voditelja odjela iz Europske službe za vanjsko djelovanje, zatim Joste Kote, zamjenik ravnatelja DigiTrade i gospodina Antonisa Kastadisa Janakisa, direktora E, pravila za olakšavanje trgovine e, e, što se tiče međunarodne suradnje u Digitaxudu. Kao što znate, Maroko ima iznimno razvijene odnose sa Europskom unijom. Riječ je o zemlji koja je jedan od naših najvažnijih partnera, ne samo u sklopu južnog susjedstva, nego i u drugim područjima suradnje, kao što je borba protiv terorizma i područje migracija. Iznimno je važno razvijati suradnju e, u okviru međunarodnog prava. Sada prvo dajem riječ gospodinu Pikeu koji će nas izvijestiti o općem pristupu do sada i reći nekoliko riječi o e, daljnim aktivnostima, a e, gospodin Lange, gospodin Kaslis i se govorit će o specifičnim aspektima koji se odnose na trgovinu i mjere liberalizacije ova sjednica dobra je prilika za razmjenu gledišta što se tiče različitih aspekata odnosa s Marokom. Gospodine Pike, imate riječ. E, e, morat ćete ostati, sjediti na mjesto na kojem se nalazite. Izvolite. E, hvala vam lijepa. Jako mi je drago što sam danas ovdje. Znam da E, su ovdje ujedinjeni ne samo AFET i odbor za međunarodnu trgovinu, nego i e, služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija. E, svi smo mi ujedinjeni i složni ako sjedimo na odvojenim klupama. Zahvaljujem na ovom pozivu. E, kao prvo spomenuo bih e, one okvirne informacije za AFET koje su izrađene početkom siječnja. Izradio ih je ravnatelj za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, regiju MENA. E, neposredno nakon što je Europski sud najavio svoju odluku. Podsjetio bih na osnovne elemente ove sudske odluke. 21. prosinca sud je najavio E, donošenje odluke u žalbi u predmetu e, poljoprivrednog e, sporazuma između Europske unije i Maroka. Sud je potvrdio žalbu koju je podnijelo Vijeće Europske unije i poništio raniju odluku općeg suda u odnosu na ovaj sporazum iz 2015. Kao rezultat toga poljoprivredni sporazum i odluka vijeća o zaključenju ovog sporazuma ostaje na snazi. Istodobno je sud zaključio da sporazum kojim se izrijekom ne obuhvaća zapadna Sahara e, se ne može e, zakonito tumačiti na način da obuhvaća to područje. Očito je da je riječ o vrlo osjetljivom i složenom pitanju sa jednim od glavnih partnera Europske unije u tom području. E, moramo jasno poštivati ovu sudsku odluku, a to moramo učiniti na način e, kojim ćemo očuvati opće odnose s Marokom, jer tu su u igri veliki politički interesi, važni politički interesi, isto tako važni gospodarski interesi, a naravno Maroko nam je potreban kao partnerska zemlja u niz važnih tematskih područja kao što je sigurnost, regionalna stabilnost, borba protiv terorizma i područje migracija. E, tijekom zadnjih godinu i pol, e, dok je ovaj predmet bio u toku, E, vidjeli smo da je došlo do određenog smanjenja aktivnosti u odnosima sa Marokom kao rezultate različitih pravnih sporova e, i situacije koja je s njima povezana. E, nastavno na donošenje ove odluke e, želio bih istaknuti da smo zainteresirani za to da ne dođe do daljnjih e, tenzija u sukobu što se tiče zapadne Sahare. Umjesto toga trebamo nastojati ostvariti da se obnovi UN-ov mirovni proces. U kontaktu smo sa vlastima u Maroku od najave ove odluke i svjesni smo toga da se time moramo baviti. Ne radi se o tome trebamo li to učiniti, nego kako, na koji način. Osim toga, iznimno je važno definirati pravac djelovanja koji neće dovesti do kompromitiranja mirovnog procesa UN-a za zapadnu Saharu. E, kao Europska unija, naravno, mi ne smijemo prešutno tolerirati e, poziciju Maroka, niti poziciju Polisarija, međutim, e, budući da svako rješenje zahtjeva tjesnu suradnju Maroka i na političkoj i tehničkoj razini, tu moramo biti vrlo pažljivi. Postoji u ovom trenutku mogućnost za dijalog i to je došlo do izražaja u zajedničkoj izjavi e, potpredsjednice Mogherini i ministra vanjskih poslova Maroka 21. prosinca. E, postoji ovaj vremenski okvir i postoji vremenski pritisak i države članice očekuju i Europski parlament očekuje da djelujemo. Osim toga, postoje pritisci koji proizlaze iz realne ekonomije, budući da gospodarski subjekti moraju znati na čemu su, Postoje neki izvještaji prema kojima je očito da e, ova pravna situacija utječe na trgovinu ne samo u zapadnoj Sahari nego općenito u Maroku. To utječe na e, poduzeća u Maroku, ali isto tako na europska poduzeća, a to naravno utječe i na egzistenciju ljudi. E, moramo biti svjesni toga da postoje još dva otvorena sudska predmeta pred Europskim sudom u odnosu na druge bilateralne sporazume koje imamo s Marokom. Što to u praksi znači za buduće aktivnosti? E, rješenje koje definiramo za sporazum o poljoprivredi e, bez obzira na to koliko to bilo teško, treba poslužiti kako bismo anticipirali potencijalne ishode oba dva druga predmeta. Kao što sam spomenuo, imali smo određene kontakte sa Marokom tijekom proteklih nekoliko mjeseci kako bismo ispitali situaciju. Došlo je do tehničkih sastanaka, ali isto tako i e, ministar vanjskih poslova je posjetio visoku predstavnicu. Ovi kontakti su pokazali da obje strane e, smatraju da moramo poštivati ovu sudsku odluku i obje strane se slažu da je iznimno važno zadržati i održati zadovoljavajuću razinu odnosa i zadržati tradicionalnu trgovinu sa zapadnom Saharom, dakle između zapadne Sahare i Europske unije, jer je bitno tu osigurati kontinuitet i izbjeći nepotrebne poremećaje u trgovini, a to ne bi bilo u interesu ljudi koji ondje žive. Stoga je Europska komisija u suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje e, krenula u pripremu određenih instrumenata u odnosu na ono što je sud rekao da ovdje nedostaje. Ono što nedostaje je odgovarajuća pravna osnova za primjenu carinskih povlastica za robu koja dolazi iz zapadne Sahare. To ćemo učiniti putem amandmana na ovaj poljoprivredni sporazum. E, kako bismo to učinili, mi smo uzeli u obzir obrazloženje u sudskoj odluci a ponajprije smo uzeli u obzir one aspekte, odnosno kriterije koji su navedeni u obrazloženju odluke. Naime, navodi se da je najbolji mogući način osigurati konzultacije i osigurati da ove mjere budu na dobrobiti ljudi koji ondje žive i na posljedku moramo osigurati da utjecaj ovih mjera bude održiv ukoliko dođe do utjecaja na prirodne resurse. Drugo, ovo rješenje mora biti takvo da se njime ne samo poštuje ova odluka, nego isto tako i da se poštuje međunarodno pravo i odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Zapadnoj Sahari. E, to rješenje mora biti spojivo s mirovnim procesom e, i ne smije prejudicirati rezultat tog procesa, a po mogućnosti e, treba omogućiti da se taj proces nastavi. Zaključno, u skladu s ovom odlukom naš će pristup biti takav da ćemo nastojati utvrditi odgovarajuću pravnu osnovu za carinske povlastice na taj ćemo način e, očuvati povijesne trgovinske tokove kakvi su postojali godinama i to neće dovesti do penaliziranja trgovine sa zapadnom Saharom kao rezultat e, pravnog e, vakuuma. To će biti u interesu ljudi koji žive na području zapadne Sahare, a očito je da će to biti od interesa i za opće trgovinske odnose između Maroka i Europske unije koji se e, postupno razvijaju u zadnjih nekoliko godina. I na posljedku važno je osigurati da naš pristup e, bude spojiv s mirovnim procesom UN-a i e, bude poticajan za njegovu obnovu. Hvala. Hvala lijepa gospodine Pike. Čuli smo dakle pojašnjenje u svezi sa sudskom odlukom e, i također smo dobili informacije o širem okviru i strateškim odnosima sa Marokom. E, za naš odbor i odbor za međunarodnu trgovinu bilo bi iznimno zanimljivo čuti što dalje trebamo učiniti temeljem ove odluke i vidjeti što ona znači u praksi jer moramo osigurati da ne dođe do negativnog utjecaja na trgovinu. to znači trgovinu između Europske unije i Maroka i naravno trgovinu između Maroka i Zapadne Sahare. E, što se tiče odluke suda u ovom trenutku, e, ne postoji zabrana za robu koja dolazi iz zapadne Sahare. E, međutim, pravno gledano, e, kod takvog uvoza ne postoji mogućnost primjene povlaštenog tretmana. E, što učiniti? To je pitanje za Josta Kotea, zamjenika ravnatelja DG Trade, odnosno glavne uprave za trgovinu. Izvolite na nekoliko minuta. Molim vaš komentar. Hvala lijepa. E, nadovezao bih se na ono što ste upravo rekli. E, rekli ste da su trgovinski odnosi iznimno važni. Odnosi između Europske unije i Maroka. E, prikupio sam neke podatke koji govore tome u prilog. Europska unija je E, najveći e, trgovinski partner za Maroko. 55% e, trgovine otpada na Europsku uniju, a 50 i, 61% trgovine dolazi, Maroka dolazi i u Europsku uniju. Riječ je dakle o vrlo važnom odnosu, a ukupna vrijednost trgovine robom 2016 iznosila je negdje 34,6 milijardi eura. E, to je samo robna za e, razmjena. Što se tiče e, usluga, 8,6 milijardi eura. To je iznimno važan odnos na političkoj razini, kao što je upravo spomenuto, ali isto tako je riječ o važnom trgovinskom odnosu. Maroko je ostvario značajan napredak na području E, usklađivanja propisa svoje zemlje sa Europskom unijom. I to je jedan od razloga zašto je Europska unija donijela odluku da Maroko treba biti prva zemlja s kojom ćemo pregovarati e, i zaključiti sveobuhvatni e, trgovinski sporazum. Pokrenuti su pregovori o tome 2013. Ostvaren je značajan napredak o svim relevantnim pitanjima, ali sada, ne samo kao rezultat ove sudske odluke, nego i zbog drugih razloga, praktički su obustavljeni pregovori. I mislim da je potpuno jasno da ako se ne iznađe rješenje za pravno pitanje o kojem danas razgovaramo, bit će jako teško obnoviti ove pregovore. E, mislim da je zato apsolutno nužno da obje strane, a to znači Europska unija, ali isto tako i Maroko sa svoje strane, ulože potrebne napore kako bi riješili ovo pitanje, a naravno to mora biti u skladu sa sudskom odlukom. Kao što je to jasno dao do znanja predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje. Kao što smo čuli, odluka Europskog suda iz prosinca o žalbi zapravo je potvrdila valjanost e, odluke vijeća da se odobri e, sporazum, poljoprivredni sporazum s Marokom. To je zapravo s jedne strane dobra vijest, ali očito je to važno pojašnjenje situacije u svezi sa zapadnom Saharom. A mi zajedno s komisijom i drugim institucijama također to moramo uzeti u obzir. U prošlosti e, roba koja dolazi iz zapadne Sahare de facto je bila obuhvaćena poljoprivrednim sporazumom, a odluka suda iz prosinca govori da to više nije moguće. Sud je potvrdio da Europska unija može imati sporazum s Marokom kojim se obuhvaća zapadna Sahara, ali to se mora učiniti izrijekom i pritom uzeti u obzir određene elemente kao što je održivost i dobrobit za lokalno stanovništvo. Kao što je istaknuto, krenuli smo sa kontaktima na tehničkoj razini kako bismo i iznašli moguća rješenja, a za nas je iznimno važno pronaći rješenje kako ne bi došlo do poremećaja u trgovini s ovako važnim partnerom kao što je Maroko. Osim toga, važno je biti svjestan toga da ne postoji zabrana za uvoz iz zapadne Sahare. Učinak ove sudske odluke je takav da se roba još uvijek može uvoziti u Europsku uniju, međutim ne može eh, se primjenjivati povlašteni tretman koji je element u poljoprivrednom sporazumu. I na posljedku e, želio bih na kraju ponoviti e, da ovo pitanje nije važno samo za trgovinu, nego ima utjecaj i na šire bilateralne odnose između Europske unije i Maroka. I e, smatram da ako ne pronađemo rješenje za ovo pitanje, nije baš vjerojatno da ćemo ostvariti napredak u sklopu pregovora o dubokom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Hvala. Da budem iskren, nisam primijetio da tu postoji neko konkretno rješenje, ali naravno e, bitno je prvo raspraviti sve relevantne elemente. E, sada u ime e, Digi Taksud, u ime komisije, gospodin Junakis. Izvolite. Evo, gospodin e, Pike i kolege su već e, izrazili e, stajalište Europske službe javno djelovanje vezano za provedbu odluke suda. Iz perspektive iz naše perspektive trenutačno se radi o, o odluci koja spada u nadležnost carinskih službi. Naime, E, nadležne carinske službe moraju paziti da takva roba nema povlašteni tretman pri ulasku u EU. Neki možda smatraju da sudska presuda implicira da Europska unija ne može trgovati sa zapadnom Saharom. No neka e, bude jasno, e, pa ću ponoviti ono što je kolega ranije rekao. To apsolutno nije tako. Uvoz u EU iz zapadne Sahare jest zakonit. Nema nikakve zabrane trgovanja. Sud je samo odlučio da nema pravne osnove za praksu koja je postala prethodnih godina, pri čemu se uvoz iz dijelova zapadne Sahare, koji je e, trenutno pod de facto ovlasti e, Moroka, e, se zapravo smatrao uvozom u okviru sporazuma o pridruživanju Moroka i EU-a. To znači da sada moram da je sada potrebno opravdati e, porijeklo e, robe iz zapadne Sahare. E, o tome smo razgovarali sa carinskim službama, carinskim upravama država članica i razgovarali smo o poduzimanju napora u slučaju da postoji sumnja da je zahtjev za povlašteni tretman, tretman podnesen za robu koja je porijeklom iz zapadne Sahare. U tom slučaju će se upotrebiti e, odgovarajući kanali radi komunikacije sa njihovim kolegama iz e, Moroka, odnosno Zapadne Sahare, kako bi se utvrdilo pravo porijeklo robe. Na taj način će se omogućiti utvrđivanje e, stvarnog porijekla robe, ne ometajući pritom trgovinske tokove. Nadamo se da će se i dalje koristiti povlašteni tretman, međutim jasno nam je da E, su informacije donesene sudskoj odluci već e, javno objavljene i e, da su društva s time upoznata. Kako bi se izbjegle greške i osigurala homogena primjena unutar EU-a, sve nadležne službe će paziti na provedbu propisa. Pri provedbi odluke suda moramo eh, očuvati europske eh, trgovinske i ekonomske interese kao i naše političke odnose. Upravo sam objasnio da suradnja sa morokanskim vlastima jest važna za carinske službe u EU kako bi one mogle provoditi odluku suda u narednim tjednima i mjesecima. I isto tako je E, bitno izbjeći e, nepotrebno remećenje trgovinskih odnosa e, između EU-a i Moroka. Također je jasno da se rasprava i suradnja između EU-a i Moroka trebati nastaviti ako želimo iznaći dugoročno rješenje rješenje koje će uspostaviti pravnu osnovu temeljem koje će EU moći primjenjivati povlašteni tretman e, i na teritorije u zapadnoj e, Sahari, e, a koji su u interesu tamošnje populacije, tamošnjeg stanovništva. Kao što je rekao kolega Vincent, zajedno sa Europskom službom za, za vanjsko djelovanje, komisija iznalazi, odnosno istražuje mogućnosti takvog proširenja primjene, imajući u vidu poduzimanje odgovarajućih inicijativa u bliže budućnosti, temeljem kojih bi se onda uspostavila odgovarajuća pravna osnova. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa svima. Sada dajemo riječ e, zastupnicima u Europskom parlamentu. Evo, e, za sad se javilo 14, odnosno 15 osoba za riječ. Evo, 16, 17 osoba, 17 zastupnika. Ima li još netko tko bi se htio javiti za riječ? Znači, 17 intervencija. E, svakom dajem po dvije minute, pa će onda e, pa ćemo onda imati vrijeme e, za osvrt naših stručnjaka. Kao prvo, potpredsjednica odbora za, za odnose sa zemljama Magreba. Thank you, Chair. Estimados Hvala. Poštani kolege, odnosi sa Marokom su nam temeljni e, i bitni, e, a ja govorim i kao španjolka i, i e, državljanka EU-a i kao susjed i državljanka zemlje koja susjed Maroku. U zadnjih nekoliko godina imali smo različite događaje koje prate cijela Europska unija. Europski sud kao što smo već rekli, je donio jednu odluku u prosincu prošle godine, temeljem koje je ovaj sporazum između EU-a i e, Maroka valjan. Međutim, zbog ovog sukoba koji nismo mogli riješiti, e, povlašteni tretman se ne može primjenjivati na robu koja dolazi iz zapadne Sahare. Kao što znamo, E, sve e, europske države moraju se pridržavati postojećih zakonskih odredaba ali i e, sporazuma. Sporazum također utječe na, naš, na našu suradnju i uvijek moramo poštivati međunarodnu, međunarodnu zakonitost. Važno je da Europska unija poduzme odgovarajuća sredstva kako bi se omogućio napredak i dobrostanje u tom dijelu Magreba koji je jako značajan e, i za to stanovništvo, ali i za europljane. E, također, na neki način, sve to Europa radi već cijeli niz godina. Moramo naći e, win-win rješenja, kako se to od nas rado kaže, odnosno rješenje koje će ići svima u prilog. Jasno nam je koja je važna uloga e, e, Maroka u stabilnosti cijele regije. Međutim, istovremeno, kad je riječ o eksploataciji resursa, e, bitno je poštivati zahtjeve lokalnih naroda. Ovo područje koje se svakim danom sve više i više približava Europi potrebno je zaštititi svim mogućim e, mehanizmima. Hvala vam lijepa, dajem riječ predstavniku e, kluba EPP-a. Hvala vam lijepa. Evo ja se isto tako želim prije svega zahvaliti predstavniku Europske službe za e, vanjsko djelovanje kao i predstavnicima komisije. Prvo što želim reći jest zapravo ponoviti ono što je neki dan nedavno rečeno u jednoj drugoj raspravi. E, odluka suda iz prosinca e, prošle godine e, zapravo je poništio odluku, prvostupanjsku odluku tog suda iz 2015. i zapravo je proglašena valjanost ovog sporazuma. Dopustite da prvo kažem nekoliko stvari. Smatram da je odnos EU-a sa Marokom od presudne važnosti. Dakle, Maroko nam je važan partner, e, imamo napredne odnose i e, daleko sežne veze. Drugo, isto tako imamo suradnju kroz Ujedinjene narode i imamo razne e, odluke i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Ono što mi moramo paziti odnosno što, ono što mi moramo nastojati jest da e, pitanje zapadne Sahare nikako ne utječe na naše odnose sa Marokom, jer nam je to iznimno bitna e, zemlja, bitan susjed i privilegirani susjed. Ovaj odnos bitan je ne samo iz ekonomskih i trgovinskih e, razloga, već i zbog, odnosno radi suzbijanja terorizma i radi nastavka borbe protiv terorizma. Maroko je primjer za stabilnu zemlju, naročito zemlju, za ostale zemlje arapskog svijeta. Zaključno želim potaknuti savjet, odnosno vijeće i e, komisiju da i dalje iznalaze načine na koje će se riješiti ovaj problem, imajući u vidu e, E, pravomoćne sudske presude i imajući u vidu e, dugogodišnju suradnju kako gospodarsku, tako i drugu između Maroka i EU-a. Hvala vam lijepa, gospodin Parnio iz SID-a. Hvala vam lijepa, iz kluba socijalista. E, hvala vam lijepa evo, na ovim komentarima. Kao prvo, Europski sud donio je presudu koja je složena S jedne strane imamo Europu, Maroko i e, frontu Polestariju i s druge strane imamo Alžir isto tako. E, presuda bi bila jasnija e, da se razmatra samo onaj dio koji se tiče zapadne Sahare. Očito je situacija kompleksna i mislim da ne možemo zauzeti tako jednostran stav kao što smo ga na početku čuli postoje tekstovi koji se tiču e, Maroka koje bi možda trebalo izmijeniti temeljem ove presude, recimo e, sporazum e, iz 2013. o ribarstvu koji isto tako spominje Zapadnu Saharu i ima pravna ograničenja koja bi trebala koristiti lokalnom stanovništvu. Imamo već neka iskustva u tom pogledu koja bi nam mogla pomoći da riješimo e, ovu situaciju ne narušavajući odnose s Marokom. Zatim, također bi trebalo razmotriti e, rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda e, jer u suprotnom ne bismo pazili na dobrobit lokalnog stanovništva, ali i šire zajednice. Upravo sam se vratio iz Dale, gdje sam bio na jednom forumu. Sahara je bila pustinja, a danas cvjeta zahvaljujući trudu lokalnog stanovništva i gospodarstva. Stoga je u našem zajedničkom interesu čuvati e, e, i pomoći, pomagati očuvanje njihovih napora i e, podržati ih u tome. Hvala. E, predstavnik EKR-a, gospodin Veslisin. Kao što je e, već nekoliko kolega rečeno, Maroko je važan saveznik Europe i nam je, važna nam je susjedska zemlja e, i za sigurnost i za borbu protiv terorizma, ali i za trgovinu. Stoga je jako važno riješiti ovo pitanje koje je pokrenuto donošenjem ove sudske presude. Nema sumnje da se sudska presuda treba ozbiljno shvatiti i konkretno provoditi. Međutim, s druge strane mi je drago čuti da su, da su predstavnici Europske službe za vanjske, vanjsko djelovanje i komisije e, pokušali potražiti konkretna, pragmatična rješenja. Primjerice, e, imenovanje Zapadne Sahare e, odvojenim teritorijom i tako dalje. E, mi zapravo samo omogućujemo e, e, većem dijelu Maroka da e, ima veće koristi od suradnje sa EU-om kroz taj povlašteni tretman. Bilateralnim odnosima iz EU-a i Maroka ne rješava se cijelo pitanje, stoga podržavam napore komisije i EASA da se s jedne strane um, poštuju presude Europskog suda, a s druge strane iznaću pragmatična rješenja koja će podržavati i naša bilateralna rješenja, ali i lokalno stanovništvo Zapadne Sahare. Hvala vam lijepa. Sljedeći eh, govornik je za, zastupnik iz klupa eh, Zelenih, gospodin Buhner. Imam tri pitanja. Kao prvo, već ste rekli eh, da pregovarate sa e, ljudima iz fronte pa-, Polisario. Podsjećam da su oni jedini e, koji su e, ovlašteni za takvo zastupanje i to je jasno rečeno u presudi, pa molim da se kaže nešto više o tome. Drugo pitanje. Dosad smo jako puno govorili o uključivanju Zapadne Sahare u naše sporazume i ostale akte. Želim naglasiti Sljedeće pitanje, što je to Zapadna Sahara? Jesu li to ljudi koji tamo žive? Jesu li to doseljenici iz Maroka? Ili, su, ili je to autohtono e, stanovništvo Zapadne Sahare? Smatram da postoji velika razlika. Iz prethodnih komentara dalo se čuti da treba nastaviti E, sa e, ovakvom trgovinskom razmjerom. Međutim, tamo postoje e, cijela trgovačka poduzeća koja su osnovala svoje podružnice u Zapadnoj Sahari, a marokanska su. Stoga mislim da je važno razlikovati marokanske doseljenike od autohtonog stanovništva Zapadne Sahare. Nadalje, treće pitanje, uvoz hrane u Europu. Mi možemo uvoziti samo iz nekih zemalja, a među njima nije zapadna Sahara. Prema tome, bilo kakav uvoz iz tog područja je po mom mišljenju nezakonit. Molim da se to komentira. Hvala lijepa. Hvala vama. Ispričavam se, preskočio sam jedan klub. E, gospođa Dezames. Hvala lijepa. E, vama, gospodine predsjedavajući i ostalim govornicima. Imam e, samo nekoliko osnovnih komentara. Kao prvo, e, čini mi se da je najvažnije da se očuvaju dobri odnosi između Maroka i EU-a i politički su nam interesi važniji od gospodarskih, po mom mišljenju. Zajednički su nam interesi <clears throat> sigurnost, mir i borba protiv terorizma. Naravno da nam je zajednički interes i vlada rješavanje eh, migracijama. Stoga smatram da postoje ključni interesi koji, eh, ovdje imaju primat. Eh, nakon njih tek dolaze trgovinski odnosi. Kao što je rekao Žil Parnju, mi ovdje ne radimo posao u ENA. Naš pristup zapadnoj Sahari mora biti konkretniji i mora omogućiti odvijanje nekih e, stvari. E, ovaj čula sam ovaj komentar, čula, sam komentar vezano za e, poljoprivredni sporazum, pa me zanima više o tome. Također, sredinom lipnja ćemo donositi izvještaj o geografskim indikacijama u odnosima između EU i Maroka. Također se govorilo o nekim promjenama u konkretnom odnosu između Maroka i EU-a. Zanima me u kojem roku bi se to dogodilo i bili se e, sve stranke, odnosno svi klubovi s time e, složili. Je li o tome otvoren, razgovor, odnosno rasprava? Hvala lijepa. Dajem riječ gospođi Begin. Hvala vam. Mi iz pokreta pet zvjezdica. Mnogo smo puta kritizirali ovaj sporazum sa Marokom zbog njegovog utjecaja na zemlje, sredozemlje naših poljoprivrednici znaju dobro što to znači. Marokanski, marokanska račica, uvoz marokanske račice je porastao dramatično unazad godinu dana i srušio cijene na talijanskom tržištu, a slično se dogodilo i sa narančama. Zato smo e, zatražili mjere zaštite, ali to je komisija odbila. Sada pak čujemo da ti proizvodi uopće nisu trebali stići na naše tržište, da se on ne, ne bi, da se ne bi smio primjenjivati, dakle, zvuči kao neka neslana šala. Dakle, utvrđeno je da ovaj sporazum ne može biti primijenjen na područje zapadne Sahare. Ne želim ići u detalje, ali nameću se neka pitanja. Koliko sporazum ne vrijedi za te teritorije. Trebamo vidjeti koja roba stiže iz tih teritorija i tu primjenjivati carinu. Međutim, podaci nisu točni, imamo velike varijacije u podacima. Svim toga, Maroko do 2020. želi u zapadnoj Sahari posaditi još 170 tisuća tona povrća. Dakle, moje prvo pitanje komisiji je kako ćete diferencirati proizvode? Hoćete li primjenjivati pravilo podrijetlu ili neku drugu mjeru? Je li moguće primjenjivati e, drugu vrstu etiketa za tu zonu svijeta? Te nadalje, ukoliko su europski ribari i poljoprivrednici pretrpili štetu zbog sporazuma koji se pokazao djelomično nezakonitim. Trebalo bi tu štetu procijeniti i pobrinuti se za njenu naknadu. Zato bih pitala komisiju je li uzela u obzir tu opciju, hoće li isplatiti naknadu štete, ako da, kada? Grazie. Next speaker, Mr. Hvala, zastupnik Borgecio. Eh, Evo samo brzo. u osnovi svega je kritičko stajalište onih koji zastupaju stajališta evropskih proizvođača naspram ovog e, nerazumljivog sporazuma i došlo je vrijeme da se on razjasni. Što se tiče pravnih problema koje nameće presuda, mislim da bi trebalo bolje proučiti branili ova presuda uvoz proizvoda iz zapadne Sahare, jer mi to sada nije prejasno. I u tom slučaju me zanima koje je točno stajalište Europske unije, te na pravnom planu e, što se kani poduzeti. Ovo je jako važno kako bismo mogli dati bolju evaluaciju sporazuma sa Marokom. Također je tu pitanje pravnog statusa zapadne e, Sahareko ne bi trebalo utjecati na odnose Maroka i Europske unije jer je to pitanje izdivan naše nadležnosti i treba biti prepušteno djelovanju Ujedinjenih naroda. Thank you. Mr. the... E Hvala zastupnika Salafranka iz EPP-a. Hvala vam lijepa. Kao prvo, E, htio bih reći da su ovakvi sastanci, odnosno odbori, e, bitni i nužni. Mislim da je ovdje temeljno pitanje koje se pokrenulo donošenjem ovakve presude, e, pitanje koje se tiče dugoročnog, ali kratkoročnog i srednjoročnog rješenja. Kao što je rekao jedan kolega, kako ćemo zadržati ovakve odnose sa strateškim i preferencijalnim partnerom kao što je Maroko, a s druge strane kako ispoštovati presudu. Dakle, prije nego što se moram ispričati kako bih otišla na drugi odbor, želio bih e, postaviti sjeću pitanje. Trebamo li zapravo ispraviti ili izmijeniti e, poljoprivredni sporazum i trebamo li e, izmijeniti sporazum o pridruživanju i kako sve to zajedno pomiriti, kako zapravo sve to što traje već tako dugo vremena izmijeniti, a istovremeno ne naškoditi odnosima između EU-a i Maroka. Ne možemo si e, takvo narušavanje odnosa dozvoliti i drugo, dakle, kako istovremeno ispoštovati e, odluku suda s obzirom na teritorij Zapadne Sahare. Zadnje pitanje. Mogu li se može li se povlašteni tretman primjenjivati na zapadnu Saharu? Je li to u skladu sa sporazumom sa Marokom? I s druge strane, možemo li uvesti drugi neki posebni e, tretman kao što ga imamo za Ukrajinu, e, e, Ukrajinu ili neke druge zemlje. Dakle, kako istovremeno ispoštovati presudu i zaštititi lokalno stanovništvo? Thank you. Now we come to the... Hvala. Dolazimo do kluba SID, zastupnica Arena. Je vais euh, répéter deux principes qui ont déjà été... Hvala lijepo. Mm, ponovila bih dva načela koja su već poznata. Ovdje se ne dovode u pitanje diplomatski e, odnosi između nas i Maroka. Također, nije na nama raspravljati o pravnom statusu Zapadne Sahare. To je nadležnost UN-a. Međutim, naša zadaća je imati dakle skladnost, usklađenost između naših e, trgovinskih sporazuma i ove presude Europskog suda. Dakle, sporazum je na snazi, ali se ne primjenjuje na zapadnu Saharu. Dakle, sud potvrđuje izuzeće i to je status quo, znači da roba iz zapadne e, Sahare ne može biti podvrgnuta carinskim povlasticama. Ali kako utvrditi porijeklo te robe, kako organizirati kontrolu. Komisija predlaže alternativu, predlaže inkluziju. Prepostavljam da to ima i potporu Maroka, a to znači izmjenu sporazuma. Komisija je htjela predstaviti amandman, ali potom se traži konsenzus, odnosno uključivanje tamošnjih stanovnika potom. Pitanje je postoji li, postoji li sugovornik koji bi mogao odgovoriti na to pitanje. I upravo ovaj, e, ovo korištenje koncepta inkluzije, dakle lokalnog stanovništva, dovodi do izbjegavanja, e, mogućih problema sa etiketiranjem. Mene zanima kako je primjerice SAD u svom trgovinskom sporazumu s Marokom tretira ove proizvode iz zapadne Sahare. Moje pitanje je također kako je raditi preventivno na sporazum o pridruživanju vezano za ovo pitanje koji su rokovi unutar kojih trebamo postići konsenzus u parlamentu. Hvala lijepo, zastupnica Fotiga za klub ecr Hvala lijepo. Zahvalila bih našim gostima na njihovim izlaganjima. Htjela bih reći da mm, Maroko ne samo da je veliki trgovinski partner EU-a, naročito u području poljoprivrede i području sigurnosti, već eh, on igra značajnu ulogu u smislu stabilizacije u regiji, ne samo kontrolirajući tokove migracije već i baveći se samim korijenima tih migratornih tokova. Dakle, ima značajnu ulogu u regiji, dakle u, naj, u južnom susjedstvu. Međutim, brine me ova presuda Europskog suda. Zato što po meni Ona neizravno dovodi u pitanje jurisdikciju Maroka nad teritorijem zapadne Sahare. Ako to ulazi u nadležnost UN-a, i pitam se je li moguće dobiti e, cjelokupni tekst presude uz obrazloženje, dakle i mišljenje glavnog odvjetnika vezano uz e, ovo pitanje. Uh, thank you, Ms. Hvala, upravo mi je rečeno da je presuda javna. Možete je naći na internetu. Zastupnica Valero, izvolite. Hvala lijepo. Zamolila bih vas da stavite slušalice, kaže zastupnica. Slušajući ovu raspravu, primijetila sam da su svi zaboravili da se ovdje radi o 40 sukobu Maroka sa jednom drugom državom, sa zapadnom Saharom i da smo mi sada u ovom slučaju na strani okupatora. Mislim da je to doista negativno. Pročitala sam jednu studiju i nameće se pitanje kako nastaviti s podrškom okupatoru umjesto da se pronađe rješenje surađujući s Marokom. Opet, e, absurdno je podržavati onoga e, koji okupira umjesto onoga koji je okupiran. Da smo uvijek i svugdje e, poštovali međunarodne međunarodno pravo, ne bismo se nikad doveli u situaciju da uvozimo robu s tog e, područja. Stanovništvo zapadne Sahare je ono koje treba dati podršku ovom sporazumu, ono koje, to su ljudi koji trguju vlastitim sporazum, vlastitim proizvodima. A ovdje odlučuju kolonizatori koje je tamo naselio Maroko. Međutim, front Polisario je taj koji treba odlučiti želi li nastaviti trgovati sa proizvodima iz zapadne Sahare. Koliko želimo postići zadovoljavajući sporazum, trebamo pregovarati sa frontom Polisario. Ja se pitam, da li sve države članice smatraju da je potrebno zaobići ovu presudu, nekako se sugerira u ovoj studiji, govori se čak o pronalaženju kreativnih rješenja govori se o zapadnoj Sahari, a tu front Polisario treba biti kreativan u pronalaženju rješenja. Nije mi doista jasna ova situacija. Thank Hvala, zastupnik Castaldo iz FDD-a. Hvala. Ja sam iznenađen slušajući današnju raspravu imam dojam da neki žele da se stvarnost treba prilagoditi našim sporazumima, a ne da se naši sporazumi prilagode stvarnosti. De facto stvarnosti i pravnoj stvarnosti. Situacija je jasna. Zapadna Sahara nije dio Maroka. To u skladu sa međunarodnim pravom. Ovo nije politička bitka, ovo je pravno pitanje. Nitko ne želi dovesti u pitanje važnost odnosa s Marokom u svakom smislu. Međutim, moramo se prisjetiti da smo pravna država i da moramo poštovati presudu suda. Nekoliko riječi o etiketama, dakle o označavanju. U presudu se govori da svaka trgovina proizvoda bez dozvole naroda Sahravi da je nezakonita. Dakle, Maroko ne može izdavati certifikate za proizvode koji dolaze iz Zapadne Afrike. Dakle, kada bismo primjenjivali etiketiranja kako je predloženo, ne samo da bismo postupali nezakonito, nego se ne bi riješio problem onoga koji ima koristi od te razmjene. Mnogi govore o mogućom ekonomskom razvoju, ali on od njega nemaju koristi njegovi građani, to u skladu sa međunarodnim pravom, što više veći broj njih ima izbjeglički status već desetljećima. Potom je tu e, suglasnost fronta Polisario. Prema točki 105 presude koji govori o rezoluciji 3437 Vijeća sigurnosti UN-a Front Polisario zastupa zapadnu Saharu. I dakle, jedino moguće rješenje da se ovaj sporazum izmjeni jest da se uključi Front Polisario u pronalaženje rješenja ka, i tada bi dakle i narod Sahravimo koristi od istog. Smatram da treba biti riječi i omogućuje odšteti e, poljoprivrednicima i ribarima iz Europske unije, ali obeštećenju fronta Polisariju, također presude se trebaju poštovati, a ne e, tumačiti i izmišljati. Hvala. Imamo još četiri javljanja za riječ. Moramo uskoro zaključiti raspravu. I dakako, nakon što se kolege jave za riječ, rado bismo čuli i odgovor komisije. Dakle, molim vas, budite što je kraće mogući. Zastupnica Rodriguez Pinero. Hvala lijepa obama predsjednicima a i e, predstavniku Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Također e, želim zahvaliti svima koji su se ranije javili za riječ. E, i želim istaknuti također da je e, važno nastaviti izvrsne odnose između, EU-a i Maroka. E, naravno da je nužno iznaći pravno rješenje koje će riješiti ovu situaciju i koje će, koje će nam pomoći. Međutim, to rješenje mora biti ujednačeno i uravnoteženo među svim stranama. A isto tako treba, treba poštivati sva tri stupa. Vezano za ovu presudu, e, naravno da je važno da se presuda temelji na poštivanju, dijalogu i na načelima e, e, pravne države. Međutim, imam jedno pitanje vezano za sadašnju situaciju. Jasno je da ova presuda iz isključuje, dakle, isključuje e, odnose između EU-a e, i Zapadne Sahare iz sporazuma EU-a sa Marokom, odnosno da se e, carinske povlastice na to područje ne mogu primjenjivati. Međutim, zanima me kako će se jamčiti da se izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno govorim o voću i povrću, kako će se zajamčiti da su ti proizvodu e, iz e, zapadne Sahare, odnosno kako će se zajamčiti da proizvodi zapadne Sahare e, ne potpadnu pod povlašteni tretman bez neke posebne etikete koja će naznačiti njihovo porijeklo koje zapravo jest iz tog područja. Kako će kako ćemo, biti informirani o nastavku e, pregovora u tom području i kako ćemo osigurati transparentnost koja je nužna u cijelom ovom pitanju. Hvala zastupnik Jurek iz ECR-a. Dakle, velika većina prisutnih je spomenula važnost odnosa između Maroka i Europske unije. Maroko ima dakle odlučujuću ulogu u regiji. Ali upravo su odnosi s Europskom unijom važni za stabilnost te zemlje. I zato ne smijemo narušiti te odnose. Dakako, presuda Europskog suda je važna, nju valja primjenjivati, ali njena primjena ne smije dovoditi u pitanje naš interes i interes naših partnera s kojima izvrsno surađujemo. Rečeno je da sukob u zapadnoj Sahari traje već 40 godina E, Nemamo smetnuti suma da to nije samo sukob između Maroka i fronta Polisarija, već je to međunarodni sukob zato što su u njega uključene i susjedne zemlje. Moramo prije svega voditi računa o sigurnosti Europe i sigurnosti naših prijatelja. Znamo koliko je naša sigurnosna situacija pod utjecajem one u Libiji i zato trebamo izbjeći destabilizaciju zemlje koja je za nas izuzetno važna, koja je zemlja partner s kojom imamo izvrsne odnose. Zahvalio bih e, predstavnicima komisije koji pokušavaju pronaći rješenja poštujući vladavinu prava i da pritom ne dovode u pitanje ove izuzetno važne odnose. Hvala, zastupnica Hautala. Uh, Hvala lijepo, jedno kratko pitanje. Prema Europskoj službi za vanjsko djelovanje, dakle, Mm, bili, Evropska unija mogla biti dakle neka vrsta posrednika između Maroka i fronta Polisario. Te jedna opaska. E, zastupnica Valero je spominjala studiju za koju mi smatramo da je izuzetno neprofesionalna. Mislimo da bi bilo dobro da se prije njene objave ona podvrgne e, pravnoj analizi. Pozabavit ćemo se tim, tome, e, time. E, riječ ima zastupnik Marčelezi. Hvala lijepa. Kao prvo smatram da trebamo pročitati e, presudu suda, odnosno obrazloženje, jer u obrazloženju se ne govori o de facto situaciji, jer ja bih voljela da sama komisija same takve sporne termine povuče iz svojih komentara. Također se govori o, e, o, Sahara, e, o, e, konkretnom naredu, znači govori se o saha, saharavijskom narodu. Govori se jasno o tome s kim se u ovom trenutku treba razgovarati, a to je sa frontom Polisario. Dakle, ne govori se o autohtonom stanovništvu, već o Saharavijima. E, samim time znači da e, imamo na razini EU-a sporazume sa e, frontom Polisario. Također imamo jedno pitanje vezano za Kibej, to je jedna, jedna, jedan brod koji je došao na Karibe. Prema odgovoru španjolske vlade imali smo pravo presuda Europskog suda mora se primjenjivati. E, te informacije prosjeđene su Francuskoj, Francuska nije po njima postupala. Mm, sve u svemu, u konačnici e, radilo se opet o primjeni e, površnog tretmana na proizvode koje dolaze iz zapadne Sahare. Zanima me kako će e, Europska komisija i europske nadležne službe e, pomoći državama članicama da zaštite svoje interese, ali i da e, provode ovaj sporazum i ovu presudu. Zatim, koji su konkretno proizvodi koji dolaze iz zapadne Sahare i o kojim brojkama se govori ovdje, s obzirom na to da se ovdje ipak radi o kršenju važećih propisa. Hvala. Hvala kolegama. Dajem riječ o Ruskoj službi za vanjsko djelovanje i komisije tri govornika svakom tri minute. Izvolite. Za gospodin Pihe. Thank you very much. Hvala lijepa. E, doista sam zahvalan na svim ovim komentarima koje smo čuli. E, što se tiče našeg pristupa, moram reći da mi želimo e, pretočiti u praksu ono što je definirano u sudskoj odluci da nedostaje, a to je pravna osnova za trgovinu sa zapadnom Saharom. To znači da moramo imati jedan e, formalni amandman, e, odnosno dodatak ovom sporazumu. A s obzirom na članak 280. ugovora o funkcioniranju Europske unije, e, parlament mora biti uključen u sklapanje ovakvog dogovora. E, sud smatra da se ovdje mora uzeti u obzir cijeli niz elemenata kako bismo mogli krenuti korak dalje. E, jedan od preduvjeta su konzultacije sa lokalnim stanovništvom. Ono što je bitno su dobrobit e, za lokalno stanovništvo i održivost. Riječ je o važnim pitanjima koja moramo detaljno ispitati i baviti se njima u suradnji s našim e, sugovornicima. To je nešto što doista shvaćamo ozbiljno. Jer E, moramo imati jedan politički i pravno vjerodostojan pristup. E, moramo pronaći rješenje koje je politički održivo i koje može opstati. u svjetlu e, pravnih pitanja. Treba li se sada izmijeniti i sporazum o pridruživanju? Možda, ali ne u ovom trenutku. Moramo E, sačekati e, odluku suda što se tiče tog predmeta, a isto se odnosi i na e, ugovor o ribarstvu. Odluka se očekuje možda ove godine, možda sljedeće, ali dok čekamo odluku ne možemo ništa učiniti. Sada moramo poduzeti mjere s obzirom na sporazum na području poljoprivrede a s obzirom na učinke koje proizvodi sadašnja situacija. Mislim da je ovo jedinstvena situacija. Tu postoje neki objektivni razlozi, a jedan od vrlo važnih je i sljedeći. E, postoji mirovni proces UN-a na području Zapadne Sahare. E, riječ je o subjektu gdje ne postoji vlastita samouprava i tu je situacija drugačija u odnosu na neke druge situacije. S kim se konzultiramo ovdje? E, mi još uvijek moramo detaljno razgovarati o ovom pitanju. E, sud je ovdje bio potpuno jasan. E, međutim, nije točno definirao kako to učiniti. To je otvoreno. Naprosto je navedeno da je potrebno provesti konzultacije. Drugim riječima, stajalište Polisarija nije definirano E, međutim, u ovom kontekstu e, politički gledano Polisario je jedini priznati partner e, u okviru mirovnog procesa UN-a. I tu se ne spominje ništa drugo. Tu postoje još neki drugi važni aspekti i uskoro ću stati. Što se tiče bilateralnih odnosa mogu jedino potvrditi da je očito da ne možemo pokušati obnoviti e, te odnose ukoliko ovdje ne pronađemo rješenje. I to je rješenje bitno za regionalnu stabilnost. Hvala. Izvolite. Biću vrlo kratak, samo nekoliko riječi o vrsti proizvoda koji su obuhvaćeni poljoprivrednim sporazumom a koji dolaze s područja zapadne Sahare. Uglavnom se radi o fosfatima, prerađenoj ribi i rajčicama. Od čega polazimo? Nakon što prođemo amandmane koje treba treba izraditi u odnosu na sporazum kako bismo riješili ovaj problem. Bitno je da ne ulazimo u novu raspravu o veličini koncesija. Koncesije postoje i trebaju ostati. Ono što je bitno je definirati poziciju Zapadne Sahare. E, to neće imati utjecaj na rajčice. E, zapravo većina e, uvoza rajčica ne dolazi iz Zapadne Sahare nego iz samog Maroka. A to znači da ćemo uspješno riješiti pitanje i cijena i ovog uvoza. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Kastija Makez. Hvala lijepa. U ovom trenutku situacija je takva da carina ne može prihvatiti uvoz robe iz zapadne Sahare na način da se primjenjuje povlašteni tretman. Međutim, moram ponoviti da ovo ne predstavlja e, zabranu uvoza. Ne radi se dakle o pitanju nezakonitog kretanja robe u pravcu Europske unije. E, pitanje je treba li se primjenjivati povlašteni tretman ili ne i postavlja se pitanje ispunjavanja sanitarnih i fitosanitarnih uvjeta e, koji se primjenjuju na poljoprivredne proizvode. E, pitanje za carinu je sljedeće. Kako identificirati e, uvoz robe kod kojih se postavlja zahtjeve za povlaštenim tretmanom? Carinska tijela u državama članicama moraju biti svjesna ovog problema i poduzimati potrebne mjere. Međutim, suradnja sa carinskom upravom iz Maroka iznimno je važna ukoliko želimo pronaći odgovore na ova pitanja i izvjeći poremećaje u trgovini. E, to je pitanje o kojem trebamo razgovarati s kolegama iz Maroka. E, dodao bih e, isto tako da pitanje označavanja e, nije tjesno povezano sa primjenom povlaštenog tretmana. Ono je povezano sa drugim aspektima. Hvala. Zahvaljujem. Situacija nam je sada malo jasnija, iako nemamo rješenje, rasprava se nastavlja. Unatoč tome zahvaljujem kolegama i našim gostima iz Službe za vanjsko djelovanje i komisije na komentarima. E, zahvaljujem e, Afetu na sjajnoj suradnji. E, odbor INTA sada odlazi. Želim vam uspješan daljni rad. Hvala lijepa. Pozdravljamo naše kolege i nastavljamo sa radom u sklopu odbora za vanjske poslove. Očito E, oko pola zastupnika u ovoj dvorani ima osjećaj da pripadaju odboru INTA. A e, ja bih vam želio reći da ako želite nastaviti interne razgovore, to možete učiniti izvan dvorane. Moramo dalje nastaviti.